Hvala lijepa. A sada u ime komisije, zastupnik Mimica, izvolite imate riječ. Prošle godine smo na ovog doba sadržala Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima ljudi s invaliditetom. To znači da Europska unija i sve njene zemlje članice sada su jer su konvenciji i pristupile naravno obvezne prenijeti sljedeću vijest. Nije sada bitno uz e, ljude prilagoditi okolišu, nego ono što je bitno prilagoditi okoliš ljudima. I to je upravo ono što će ovaj zakonski akt učiniti. Nakon tri godine, teške godine pregovora, nakon vrlo teških sporaz, kompromisa koje smo morali ovdje sklapati. Postigli smo suglasnost između svih europskih zakonodavaca, vijeća i parlamenta i svih. I ovo je rezultat. I u tom kontekstu želim posebno čestitati i zahvaliti izvjestiteljima i suizvjestiteljima, gospodinu Kosi, gospodinu Tayloru i ostalima. Jer ovo rezultat našeg rada je nešto što će Europu učiniti puno boljim mjestom i pristupačnim mjestom za ljude s invaliditetom. I upravo to je, upravo to je bila jedna od ključnih naših prioriteta dnevnom redu rada ove komisije. Mi smo još pre nekoliko godina prve prijedloge dali koji bi koordinirali jedan sveevropski pristup ratifikaciji UN-ove konvencije o omogućavanju pristupačnosti e, usluga i svega ostalog za ljude sa invaliditetom. To se naravno baziralo na snazi našeg jedinstvenog tržišta. Mi smo i otvorili tada i ustanovili najveće svjetsko tržište za pristupačnu robu i usluge. E, pritom smo pazili da svi imaju iste šanse na tom tržištu, jer to je naravno pomoglo i našoj konkurentnosti, ali je pomoglo naravno i dostupačnosti i plativosti svih tih proizvoda i usluga. To će omogućiti da je više od 80, ljudi, 80 milijuna ljudi s invaliditetom, među kojima veći dio starijih sugrađana, budu ravnopravni s ostalim građanima i sudjeluju u javnom životu. Dakle, zakon o sporazum o pristup, zahtjev za dakle, i proizvod usluga će omogućiti da e, ljudi s invaliditetom koriste sve vrste usluga digitalnih, da koriste i 112 broj za hitnu pomoć, pristup audiovizualnim medijima, e-knjigama, e-trgovini, čitavom nizu elemenata u transportnim uslugama i transportnim službama to se odnosi na svakodnevni život ljudi sa invaliditetom. Jer mi znamo da njih posebno pogađa sve veća digitalizacija. I upravo zato je ovaj zakon o pristupačnosti evropski, zbog toga će on i pridonijeti jačanje evropskog socijalnog stupa i vrlo je bitan za uključivanje svih ljudi sa invaliditetom. Mi usklađujemo i prilagođujemo naše propise kako bi omogućili budući uključiv život svim tim ljudima i da nitko ne bude isključen i zaostavljen. Europski zakon o pristupačnosti mora se sagledavati u sinergiji sa drugim važnim europskim instrumentima, kao primjerice direktivi o javnoj nabavi ili kodu o elektroničkoj nabavi u kojima je pristupačnost svima upravo obvezna, propisana obveza. Europski zakon o pristupačnosti će olakšati i provedbu svih ovih srodnih zakona. I da na kraju kažem da je taj zakon europski ide puno dalje od onog uh, što je zapravo konvencija UN-a tražila i mislim da bi trebala biti inspiracija za ne samo sve sektore i privredu svim sektorima, nego i za cijeli svijet. Europa ukida i miče granice između država i ljudi pa nastavimo i dalje voditi i predvoditi u ukidanju i uklanjanju prepreka i omogućavanju i ravnopravnog sudjelovanja u društvu svih osoba s invaliditetom i micanja svih barijera i prepreka koje ih u tome onemogućavaju. Računam se na sve vas i oslanjam se na sve vas da ćete i dalje raditi na tome da poboljšamo život milijunima ljudi s invaliditetom u Europskoj uniji. E, Zahvaljujem. sada u ime odbora za kulturu zastupnica Ward imate jednu minutu. There are more than 100... Postoji više od 100 milijuna ljudi s invaliditetom u Europskoj uniji. To je broj koji očekuje se da će do 2020. narasti na više od 120 milijuna. Ljudi s invaliditetom u Europi često imaju problema u pristupu različitim uslugama i proizvodima, jednako kao svi drugi ljudi u Europi. To znači da ih se svakodnevno isključuje iz društva na taj način što ne mogu ni najosnovnije proizvode ili usluge koristiti. Nešto što većina smatra zajamčenim i samo po sebi razumijem kao što je recimo odlazak u bankomat ili u banku, odlazak u knjižnicu, teatar ili bilo kakvu javnu zgradu na fakultet, ulazak u podzemnu željeznicu, kupovina karte. Prema tome mi moramo zaista tu sa nakon e, rasprava i razgovora sa zajednicama i udrugama koje zastupaju invalidne osobe smo puno toga saznali, ali to treba i drugu Europi saznati. Kako bi radila na tome da niko ne bude isključen iz našeg društva i upravo o tome se radi izvješće. To je ono i kao što bi rekli naše prijatelje u udrugama i zajednicama za osobe s invaliditetom, sve je to sjajno izraženo u ovom izvješću i to, na to moramo misliti kad budemo o tom glasali jer ne smijemo te ljude iznevjeriti. Evo sada mišljenje odbora e, za ravnopravno žena, zastupnica Estaras Sferagut, izvolite imate jednu minutu. Nema je. Dobro. Onda idemo na sljedećeg e, govornika koji će nam reći mišljenje odbora za, za predstavke zastupnica Kuneva. Hvala lijepo. Šest godina je prošlo od kako je komisija najavila da želi predložiti direktivu o ukidanju svih sporazuma i omogućavanju pristupačnosti proizvodima i uslugama ljudima s invaliditetom. Danas je problem što se puno učinilo, se zapravo nisu saslušali ljudi s invaliditetom. Mi smo pokušali prijedloge njihovih udruga ovdje integrirati kroz stotine različitih amandmana. Međutim, konservativne snage u ovom parlamentu su glasali protiv toga. Tako da nismo uspjeli u sljedećem. Doista e, postići jedan okoliš koji nema nema nikakvih prepreka za osobe s invaliditetom, nego je stvarno pristupačan u svakom pogledu. A najgore od svega je da će nam trebati još šest godina dok se ta direktiva doista provede u sva nacionalna zakona. zakone. Koja je to zapravo uvreda za ljude s invaliditetom? Međutim, mi to poštujemo i stoga mi poštujemo te ljude i stoga ćemo nastaviti našu borbu za prava ljudi s invaliditetom sve dok ne uklonimo sve prepreke. Grazie. E adesso Hvala, a sada ćemo čuti mišljenja političkih klubova. U ime EPP-a zastupnik Švab, imate dvije minute. Hvala lijepo, predsjedavajući povjereniče kolege. I meni je jako drago da smo uspjeli ovdje zapravo uzeti u obzir ovo uklanjanje prepreka i omogućavanje pristupačnosti u Europskoj uniji za ljude s invaliditetom. I znamo da ih je više od 80 milijuna u Europskoj uniji i za njih moraju sve naša infrastruktura biti stavljena na raspolaganje bez ikakvih zapreka i oni moraju moći upoznati Europu, ali to i zato moramo naravno stvoriti i jedan jedinstveni sustav zahtjeva prema svim operaterima infrastrukturnih e, pogona i sistema. Mislim da smo s ovom e, našim izvješćem i direktivom na kojoj se radi izašli veliki korak u susret tim ljudima, naravno. Osim toga ćemo i gospodarski gledano našli još jedno dodatni poticaj za daljnje buduće investicije. Naravno, pritom mislim da možemo mikropoduzeća isključiti što smo učinili učinili jer ovdje doista pojedinačne investicije ne bi baš bile zatežene i ne bi bile realistične. A osim toga smo uspjeli i građevinski svijet, kako se to kaže, e, strpati, u, uzeti dakle, u područje primjene i područje važenja ove direktive. A ne znam kako će to biti sad još na vijeću, prema tome mislim da će novi saziv parlamenta se s tim morati nositi. Onorevole Senalo... Zahvaljujem. Zastupnica Senalova u ime socijaldemokrata. Izvoli, Olga. Za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegu. Přístupnost běžných služeb a zboží, kterou většina společnosti považuje Što se tiče e, roba i usluga koje um, građani, većina građana smatra uobičajenim, e, mogu biti prepreka za uh, jedan dio društva što se tiče akta o e, pristupačnosti želi riješiti cijeli taj akt želi e, riješiti cijeli niz e, problema. Imali smo deset godina za pripremu teksta, a četiri godine za pregovore. Tu smo postigli parcijalni uspjeh, posebno na području digitalnih tehnologija. Akt će tu pružiti veću pristupačnost na području i bankomata na primjer i e, kompjutera no kad govorimo o mogućnosti putovanja e, javnim prijevozom e, ulazak u banke i tako dalje pristupačnost nije na visini i nismo dobili odgovor naša očekivanja što se tiče određenih odluka govori se o tome da su one nerealne, no s druge strane imamo i odluke kojima se želi smanjiti angažman na području pristupačnosti mi e, socijaldemokrati što se tiče pristupačnosti roba i usluga za sve građane je temeljno pravo te to je bezuvjetni zbilja uvjet za to kako bi svi mogli biti uključeni u društvo. mislimo da to nije u svakom slučaju postignuto. Zastupnica Žitnanska, imate jednu minutu, izvolite. Pan predsjedajući, koleginje, kolegovia, som veľmi rada, že Hvala lijepo, predsjedavajući, kolegice i kolege. Jako mi je drago, jako sam sretan što ova direktiva koju smatram izuzetno važna, napokon na putu jer ona će i e, pomoći ljudima s invaliditetom. Posebno sam sretna što će ona biti usvojena još u, u ovom mandatu, u ovom sazivu od parlamenta. Od samog početka sam podržavao tu rad na toj direktivi i surađivao sam s kolegama, kasnije pokušavao naravno i popraviti i e, aktivno smo pratili sve ove pregovore i u pregovorima je puno toga i poboljšano u direktivi. Nažalost, rezultat nije ispao onako ambiciozan kako smo mi to na početku želili, ne samo ja, nego i svi ljudi s invaliditetom jer za njihove potrebe smo ipak saznali. Ali, Utješno je što znamo da današnjim damo nisu naši napori završili, nego da je samo ovo jedan važan korak na daljem putu da postignemo potpunu ravnopravnost, odnosno kompletnu pristupačnost za ljude sa invaliditetom u budućnosti. Ko Šoltes. Gospodin Šoltes, izvolite. E, više od 80 milijuna osoba čeka dugo na ovaj dokument, na ovaj akt. Želim zahvaliti komisiji na suradnji. Ovaj akt je izuzetno važan budući da građani s invaliditetom ili stariji ljudi mogu time e, pristupati na lakši način i robama i uslugama. No, e, direktiva i ovaj dokument nisu odgovorili na sva očekivanja. Ono što je vasno da izgradimo i e, pristupačno okružje i na nekim drugim područjima, no ovo je polazišna točka i u tom smislu imamo nadu. Možemo pokazati da Europski parlament pozna e, i shvaća potrebe ljudi, te također želi stvoriti inkluzivno društvo. Zahvaljujem. Poslušali smo mišljenja političkih klubova, a sada nekoliko ne, znači zastupnika. Zastupnik Koh, imate minutu i polu. Drage kolegice i kolege, kad sam prije 25 godina počeo sa svojim radom u Europskom parlamentu, tada ljudi s invaliditetom nisu zapravo igrali nikakvu ulogu. Oni su bili jednostavno nevidljivi što je bila i posljedica toga da nije bilo nikakvih napora da se izgrade socijalni stup u Europskoj uniji. Međutim, taj veliki manjak smo na sada napokon premostili. S obzirom na starenje e, ljudi, pretpostavljamo da ćemo do 2020. imati više od 120 milijuna ljudi koji će živjeti u Europskoj uniji sa lakšim ili težim invaliditetom i raznim ograničenjima. Prema tome, današnje izvješće tiče nas se sve, svih nas, a ne samo za onih 80 i nešto milijuna koliko ih je danas. Mi imamo, recimo, oni imaju pravo na pomoć i kod prometa i recimo u svakom obliku javnog života nova e, pravila još i nadopunjaju sve ono što smo i prije imali za osobe s invaliditetom, što apsolutno pozdravljamo. Međutim, postoji naravno potreba da se recimo nadopune postojeća pravila, recimo interaktivni terminali, još uvijek na kolodvorima, u zračnim lukama i u lukama, još uvijek nisu kompletno pristupačni. A to se odnosi i na sve ostalo i mnogo drugih usluga. I zato se jako raduje što će ljudi a posebno mi je drago što će ljudi s invaliditetom moći koristiti broj 112 kao i svi ostali u slučaju nužne. To je vrlo važan korak ova direktiva da bi im zajamčili jedan dostojanstva dostojanstven život. A sve ostalo što nije napravljeno to je još jedna zadaća na kojoj moramo svi u budućnosti raditi. I to vam ne kažem samo u ime intergrupe za invaliditet, nego iz punog uvjerenja kao osoba i zastupnik. minuto. Zastupnik Dante, jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, drage kolege, Dakle, Europski akt za pristupačnost će dovesti opipljivu razliku za više od 80 milijuna osoba koje žive ili sa, ili sa e, invaliditetom ili sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću. Dakle, e, mnoge službe i pružatelji usluga će morati zadovoljiti određene zahtjeve kako bi e, bili pristupačni od samog shoppinga online do prijevoza, do bankarskih usluga, do broja službi za E, hitne slučajeve e, će morati zadovoljiti jednake uvjete i e, zahtjeve kako bi mogli pomoći tim ranjivim skupinama, bili pristupačniji. Kada govorimo o primjeni tih pravila koja su do sad bila prekomplicirana, također moramo se usredotočiti i na zahtjeve za izrađeno okružje. Mi smatramo da je to najbolja stvar koja je proizašla iz trijeloga. Kada govorimo o direktivi o pristupačnosti, iako smatramo da nije dovoljno, naravno samo to, ali to nam e, jamči da Europa zaista može zajamčiti e, temeljna prava onim osobama kojima je to najpotrebnije. Zahvaljujem zastupniče Danti. Sada dajem zastupnici Pjeti Kajnen riječ. Izvolite imate minutu i 30. Tämä on merkittävä askel yli 10, vuotta kestäneen kädenväännön jälkeen. Možemo reći da je ovo važan korak. Deset godina je trajao taj proces i pregovori, to je temeljno pravo građana s invaliditetom, pristupačnost robama i uslugama i konačno smo došli do toga. Moramo stvoriti okružje za osobe s invaliditetom koji će im omogućiti e, bolji život. To znači isto tako pristupačnost e, zgrada, digitalnih usluga, proizvoda i tako dalje. Digitalne e, usluge isključuju e, određene osobe, a s druge strane je to velika prilika za osobe s invaliditetom. To je nešto što s jedne strane može isključivati, ali s druge strane uključivati. Sljedeći korak eh, na razini država članica i komisije mora biti vezano uz način na koji uzimamo u obzir potrebe posebnih skupina kao građana s invaliditetom ili drugih skupina. Moramo razviti robe i usluge koje će prije svega biti pristupačne takvim skupinama. Moramo osmisliti stambeni sektor jer ne smijemo dopustiti da se ljudi isključuju zbog e, kognitivnih e, sposobnosti, invaliditeta i tako dalje. Mi smo pioniri i moramo ići u tom smjeru. Hvala. A sada za spontranjenje za riječ imamo zastupnica Stevens. Imate jednu minutu. Izvolite. Dragi kolege, u Europi otprilike 80 milijuna osoba imaju invaliditet i 150 i milijuna e, starijih osoba. Dakle, e, sve ono što može poboljšati usluge i pristupačnost je korak prema naprijed. Upravo zato mi je drago da ovaj e, znači, akt o pristupačnosti po pitanju dobara i usluga može biti napokon zaključen jer su to pravi koraci u pravom smjeru, a za to smo se prilično puno borili. E, kada govorimo o, odnosu, znači u odnosu na SAD, Europa je ovdje nazadna i upravo zato ima poslije direktiva American with Disabilities je zapravo predstavila jednu e, kulturnu evoluciju, ne samo za javnu upravu, nego također i za privatna poduzeća koja moraju zajamčiti pristupačnost koja se kod njih gleda više kao prilika nego kao obveza i to je mentalitet koji moramo prenijeti i u Europu. Upravo zbog toga sve one osobe koje su u Europi Europi pogođeni invaliditetom zapravo suočavaju se s preprekama koje više ne smiju postojati. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Etheridge. Izvolite, imati jednu minutu. U potpunosti se slažem, moramo poboljšati pristupačnost e, za osobe s invaliditetom, posebno što se tiče roba i usluga. Da, no ipak e, zakonodavstvo e, koje dolazi od ozgo možda nije uvijek dobro rješenje. Moramo isto tako osmisliti slobodnu trgovinu, moramo osmisliti sve dionike u toj trgovini koji bi onda se okupili i odgovorili na potrebe. Ono što je važno je da isto tako vidimo da li će to u budućnosti funkcionirati, ali to nije uvijek moguće. Da, ako, na primjer, e, o, e, niste dovoljno fleksibilni, onda imate negativni učinak, a ne pozitivni učinak. Da, u svakom slučaju trebamo više e, pristupačnosti za osobe s invaliditetom, ali moramo biti oprezni. Hvala. Zastupnik Marija s jednu minutu. Pragmati uistinu kao što je rečeno 80 milijuna osoba s invaliditetom živi u Europskoj uniji, a također imamo isto tako i 150 milijuna starijih e, starih osoba. Moramo poduzeti ozbiljne mjere kako bismo imali potpunu pristupačnost i roba i usluga. Moramo shvatiti da E, te osobe ne mogu sudjelovati na pravi način u političkom, socijalnom, gospodarskom životu Europske unije. Moramo u svakom slučaju e, uzeti potrebe u obzir milijuna ljudi koji su se također e, javili odboru za peticije. Da, pravilo je jedno, E, ne možemo e, ni jedan projekt financirati iz e, europskih fondova i novaca ako nemamo taj osnovni pristup i temeljno pravilo pristupačnosti. Zastupnica Bilbao Barandika, izvolite imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Povjereniče, želim čestitati mom kolegi Mortenu Lokingardu zato što s obzirom na restriktivno stajalište vijeća on je uspio postići najbolje što je moguće u okviru ovog sporazuma. Mi smo napredovali kada je riječ o priznavanju e, prava više od 100 milijuna građana koji pate od neke vrste invaliditeta ili pak smanjene funkcionalnosti. I upravo zato e, time ćemo zadovoljiti e, konvenciju UN-a o invaliditetu. Riječ je o osnovnim uslugama što su promet e, i također o drugim službama do kojih se treba doći ili fizičkim ili digitalnim putem. E, ovdje je riječ i o također elektronskim knjigama, također i o e, telefonskim uslugama. E, upravo zato treba osigurati i e, pristupačnost svim e, službama za hitne slučajeve. S obzirom da je ovo nova, s obzirom da je ovo znači novi korak u smjeru zadovoljavanja zahtjeva za izrečeno okružje, to je nešto što može pomoći i u turizmu. Mi ćemo na taj način moći postati i svjetski lideri u svim onim tehnologijama i inovacijama koje će olakšati život osobama s invaliditetom. Zahvaljujem. A sada e, očekujemo e, odgovor povjernika Mimici. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Mogu reći da smo prešli veliki put kako bismo postigli ovaj rezultat pregovori između vijeća i parlamenta su bili intenzivni. Svi smo trebali pokazati fleksibilnost i otvorenost kako bi se postigao sporazum. Znam da mnogi od vas ste željeli uključenje više e, područja i nekih aspekata Komisijin prijedlog je bio ambiciozniji i onda mogu shvatiti neke od vaših zabrinutosti, no e, savršeno ne postoji uvijek. I u tom smislu moramo vidjeti da smo e, postigli dobar napredak i taj napredak ćemo postizati u budućnosti što se tiče pristupa e, robama i uslugama. To će svi osjetiti u svom svakodnevnom životu. Svi moraju biti korisnici, i isto tako imati koristi od digitalne revolucije. Društvo se mijenja. No, te izmjene prema kriterijima pristupačnosti su dobri. To je nešto što je izuzetno važno. E, a sigurno e, će nam građani reći zašto to već nismo poduzeli u prošlosti. Zbog toga vas pozivam da podržite ovaj akt o pristupačnosti. Hvala. Zahvaljujem povjereniku, a sada dajem riječ izvjestitelju da nam e, da svoju repliku na kraju. Gospodin Lokegard, izvolite. Hvala. Zahvaljujem svim kolegama koji su, koji su sudjelovali u raspravama. Vrlo sam do, pomno pratio i poslušao ono što je rečeno. Zahvaljujem svima na doprinosima. Vidim da cijenite rezultat kad govorimo o E, politici, onda imamo i čašu koja je napola puna ili napola prazna. E, mogu reći da nije sve crno-bijelom, a ovdje isto tako rezultat je dobar i čaša je napola puna. Ništa nas neće spriječiti na putu napretka. U tom smislu moramo nastaviti u ovom smjeru u ovoj trenutku smo u situaciji gdje smo uspjeli postići napredak. Tijekom deset godina smo imali status quo i nismo odgovorili na potrebe osoba s invaliditetom i njihovu potrebu da budu više uključene u društvo. Sada mogu reći da e, imamo situaciju gdje građani s invaliditetom u potpunosti imaju priznata ta svoja e, prava. Tu i e, ovaj akt govori o 80 i više milijuna ljudi koji će imati pristupačnije robe i usluge na europskom teritoriju. Da, u svakom slučaju smo željeli to sve skupa i proširiti i imati veći obujam. Ja u svakom slučaju nisam 100% e, zadovoljan, no moramo nastaviti i zajedno s komisijom će nastaviti e, s radom. Hvala još jednom, hvala na ovom rezultatu i nadam se da ćete glasati za ovo izvješće sutra. Hvala. Hvala izvjestitelju, zahvaljujem i čestitam na njegovom radu. Rasprava je zaključena. Zahvaljujem povjereniku Mimici što je bio danas ovdje s nama. Glasovanje će biti održano sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to su izjave vijeće komisije po, potrebu, po potrebi hitnih potreba za donošenjem unine crne liste trećih zemalja u skladu s direktivom o sprječavanju pranja novca. Pozdravljam povjerenicu Jurovu i dajem e, riječ u ime vijeća e, ministru Čotu. Iz, e, izvolite, ministrici Čot, izvolite, imate riječ. Honorable... Predsjedajući, uvaženi zastupnici, prvo bih željela zahvaliti predsjedniku parlamenta Tajaniju na njegovom dopisu. Samo trenutak, oprostite, da nađemo taj dokument. Yes, yes, yes, I know it. Sorry, sorry. Sorry. No, no, no. dakle predsjedniče povjereniče zastupnici hvala vam što ste e, otvorili ovu diskusiju na početku želim jasno reći da je vijeće predano borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma nema dvojbe u to Predsjedništvo i vijeće u cijelosti dijele e, ovaj, spoznaju da je krajnji trenutak i da je hitno potrebno e, se pozabaviti tim prijetnjom i tim pitanjem. Zajedno smo, dakle, kao su zakonodavci sa parlamentom, vrlo usko surađivali u našem zajedničkom naporu da se uspostavi jedan učinkoviti režim za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Mi smo posebno ojačali evropska propise, usvojivši i evo najnovije amandmane ove godine 2019. na našu direktivu o suzbijanju pranja novca koja je upravo najbolji, jedan od najboljih primjera za nas sjajnu, našu sjajnu suradnju. E, međutim, daljnja suradnja je potrebna i dalje napori u našoj budućoj borbi. Vijeće je pregovorilo na e, komisiji delegirani akt u kojem se identificiraju zemlje sa visokim rizikom za postanu zapravo nekooperativne na području razmjene informacija o tome. To ne znači da mi ne radimo dalje na tomu, upravo suprotno. Ali kako bi opće osigurali punu učinkovitost tog instrumenta, moramo tu popis uvesti, tu listu uvesti na jednom uredan i normalan, uredan način propisan. I to je ono što smo i napisali u argumentaciji tog. A da bismo jedan jači instrument stvorili, prijedlog komisije se mora etablirati na jedan vrlo transparentan način. I pritom bi se morali jasno uzeti u obzir i motivacije koje bi navele bilo koju zemlju da aktivno sudjeluje sprečavanje financiranja terorizma. Naravno, sve to skupa mora biti u skladu sa petom direktivom za suzbijanje e, pranja novca i na taj način ćemo se izboriti protiv financiranja terorizma bolje. Dakle, zastupnici, mi smo ujedinjeni u ovom našem da promoviramo suradnju na tom području među institucijama. Mi na drugim frontama napredujemo, recimo, što opet pomaže ovoj borbi protiv financiranja terorizma i pranja novca nadamo se da ovih dana dovršavamo pregovore o jednom isto tako jako važnom aktu našem pravnom, a to je dakle pitanje financijske nadzora u Europskoj uniji što je opet izravno vezano i za pranje novca. Mislim da su zastupnici kao i komisija i vijeće pridali veliku važnost tom e, pravnom aktu. Komisija je već u prošle godine rekla da će ovaj sadašnji sustav poboljšati. Mi nadziramo razvoj na tom području, dame i gospoda. Ja se radujem da čujem i vaše poglede kao i mišljenje komisije o tome, kao što se radujem i nastavku rada s vama na unapređenju ovih popisa trećih država koje nisu kooperativne kao našem nove alatke. Hvala lijepo ministrice. A sljedeća tema na dnevnom redu je kao što znamo izjava vijeća i komisije o hitnoj potrebi za donošenje unijene crne liste trećih zemalja u skladu s direktivom sprečavanja pranja novca. U ime vijeća riječ sada ima povjerenica Jurova. Signomi, to logo eksonomatos Jurova. Mr. President, uh, Hvala lijepo na što ste organizirali danas raspravu o ovoj važnoj temi. I želim naravno i ja naglasiti koliko je hitna i važna ova tema i kako je važan trenutak da sada požurimo maksimalno s radom. Nakon svakog terorističkog napada eh, mi govorimo o tome kako se moramo učinkovito boriti protiv terorizma. Nakon svakog bankarskog skandala mi čujemo opet i glasno se zaričemo kako moramo i mi učiniti nešto da naš bank, sustav financijski i bankarski bude zdraviji. A to su te stvari koje su vrlo bitne i na taj način ćemo se i boriti protiv vrlo visokih rizika i koje dolaze iz trećih država. I mi radimo na tome. Radimo i razvijamo metodologiju koja je do sada već razvijena na jedan transparentan način dobrim dijelom usvojena. Stoga ovdje sad moram izraziti svoje žaljenje što je vijeće od bilo ovaj popis kao naš novu alatku, jer e, da smo imali taj popis kao alatku, mi bismo mogli vrlo učinkovito odmah početi sa tom borbom protiv pranja novca i na taj način financiranja terorizma. Ali kao što znate, Junkerova komisija i ja osobno smo borbu protiv financiranja terorizma i pranja novca E, deklarirali već na početku našeg mandata kao jedan od naših najvažnijih prioriteta. I od uvijek sam uživala punu potporu članova ovog doma i članova nadležnih odbora ovog visokog doma. I tijekom godina smo bili svjedoci niza teških terorističkih napada u EU i vidjeli smo puno skandala u vezi pranja novca koji su upravo otkrili koliko su organizirano kriminalci koristili naš financijski sustav, zlorabili ga. Zajedno s vama smo neumorno radili na tome da naše propise i sustave ojačamo, osnažimo, protiv svakog financijskog kriminala što naravno izaziva veliku nesigurnost, štetu i ugrožava naše društvo i naše građane. Mi imamo dva puta smo novelirali i osvojili direktivu protiv pranja novca. Onda smo još i e, dodali amandmane i onda smo se provisorno dogovorili o novoj direktivi za korištenje razmjenu financijskih informacija među e, tijelima za kazneni progon zemalja članica koje su za to nadležne. Ovog tjedna smo u zadnjoj fazi pregovora jedne nove reforme Europskog bankarske e, agencije koja će nam dati puno jaču ulogu u nadzoru financija cijelog tog sektora kako bi tu pratili kretanje novca i vidjeli eventualno financiranje terorizma. Delegirana uredba koju je 13. veljače usvojila komisija za identificiranje različitih država koje imaju strateške deficite u svojim zakonskim okvirima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma je upravo namijenjen bio to bojačoj zaštiti europskog financijskog sustava od rizika pranja novca i financiranja terorizma. Nažalost i na nesreću tu mjeru ta mjera neće stupiti na snagu već iz razloga koje sam na početku ovdje spomenula, ali i kao što ste sami rekli nam je koristeći svoje prava na kvijeća je prigovorilo i zaustavilo na svom 17. ožujka primjenu te uredbe. Kao što sam rekla, mi smo jako razočarani tom odlukom vijeća i žao nam je što se o tome nije zapravo dovoljno otvoreno razgovaralo o političkoj razini, niti prošlog tjedna na sastanku ministara unutarnjih poslova i, i, e, i pravosuđa, niti na današnjem sastanku ECOFINA ministara u Briselu. Na pet, kod pete direktive za E, sprečavanje pranja novca su vijeće i parlament zajedno odlučili da se pravni aspekti našeg e, radnih skupina i tijela koje se tim bave nam moraju nadopuniti. I naravno, s obzirom na multilateralizam i s obzirom na način na koji radi naša financijska istražna jedinica i ostale, mi smo naravno razmišljali o tom popisu kao važne alatke. Ali mi moramo, dakle, sad s onim raditi što imamo, dakle, to je ova financijska skupina ali istodobno moramo jasno i zaštititi integritet financijskih sustava Europske unije, to na temelju kriterija koji su navedeni u našim pravilima za suzbijanje pranja novca. Dakle, moramo, moramo primijeniti mjere e, dužnog brižnosti i brižnih provjera. provjera nakon panamskog skandala i svih ostalih skandala smo mi u Europi kao zakonodavci i suzakonodavci odlučili povećati transparentnost pravih struktura vlasnika svih unutar financijskog sustava, računa i velikih sredstava. I naravno kompletno transparentnije ponašati se prema njihovom ponašanju. Mi imamo naravno i pravnu jednu zakonsku obvezu da prema sadašnjim propisima provodimo našu autonomnu procjenu kod svega što se događa. Kako bi našu prvu autonomnu popis pripremili, komisija je provela vrlo brižnu procjenu koja se bazirala na solidnoj metodologiji i to zajedno sa ekspertima i zemalja članica. Zemlje članice su sudjelovale u raspravi o samoj metodologiji i to se onda i vidjelo kasnije u našem prijedlogu teksta. Komisija se je toliko angažirala onda i oko trećih država koje su odmah nakon što su 23. siječnja 2019. objavljeni i onda su objavljeni preliminarni nalazi. Naravno, uz puno pravo dotičnih trećih zemalja koje su procijenjene loše da ih se sasluša. Međutim, vijeće nije to prihvatilo. Ali mi ćemo nastaviti u radu sa in trećim zemljama koje su ovdje predmetne i nastavit ćemo s njima naše pregovore kako bi ih e, eventualno privolili poštivanju naših propisa da budu kooperativnije. Naravno, kako bi izbjegli rizike za finan, evropski financijski sustav, mi smo sada spremni za iduće korake koje možemo poduzeti da zajedno s vama i na političkoj razini pregovaramo u vijeću i s vijećem kako bi taj rad uznapredovao. Ovo je jedna zajednička odgovornost europskih institucija jer je u pitanju zaštita europskih građana i europskih financijskih sustava od prijetnje pranja novca i financiranja terorizma. Što se tiče samog vremena i rokova, molim kolege da mi daju vremena da još i da mi omoguće i podrže me u tome da još u toku ovog mandata, prije nego što nam istekne ovaj mandat komisije, dovršimo rad na novoj listi i e, ne volimo stavljati neraščišćene poslove na stolom za sobom. Prema tome nadam se da ćete mi tu priliku ukazati. A hvala lijepo. Nakon povjerenice govore sada zastupnici u ime klubova zastupnika. U ime Pučana gospodin Ferber na dvije minute. Hvala lijepo predsjedniče, povjerenice i ministrice u ime predsjedništva vijeća. Mislim da smo svi suglasni da u borbi protiv pranja novca trebamo crni popis koja bi onda treće zemlje zapravo navela na suradnju i koja je dovoljno vjerodostojna. Budući da smo sumnjali da je to bio slučaj kod prijašnjih crnih lista, onda smo i mi kao Evropa Europski parlament odbili već i sami različite delegirane akte. I upravo sad saželjavam i suosjećam s komisijom jer mi smo pregovorili govorili da nije dovoljno samo kopirati popise financijske radne skupine nego trebamo provesti vlastite provjere, vlastite analize i onda napraviti popise. To smo mi uvijek tražili. Popis naravno nikad nije savršen. Možemo si postaviti pitanje recimo zašto jedna zemlja poput Rusije nije još na tom popisu. Naravno, vijeće je navelo još nekoliko proceduralnih točaka, kako ćemo uopće nekog staviti na popis, kako ćemo ga skinuti sa popisa, o tome još moramo govoriti. Međutim, svejedno imam dojam da je razlog da je vijeće odbilo taj popis, ne bio službeni formalan, nego da su i čitav niz stručnih razmatranja tu um, proveli i da je to bio razlog. Mi smo češće čuli argumente prošlih tjedana da se ova ili ona treća zemlja ne smije staviti na popis jer su to naši važni, strateški važni i kako važni partneri i saveznici. A ako na taj način budemo sastavljali taj popis, onda taj popis više neće imati apsolutno nikakvu vjerodostojnost. Jer ako nam je politički neko zanimljive, pa još onda lobira politički, onda će se sam maknuti sa tog popisa. A u drugim riječima, onda će cijeli popis ostati jedan tigar od papira bez jednog zuba, a to se ne možemo priuštiti. Jer na kraju krajeva onda nećemo spriječiti ili ti zajamčiti da se financijski sustav Europske unije e, zlorabi za svrhe organiziranog kriminala ili terorizma. Ne ide s tim da idemo s jedne strane novi nadzor Europskog bankarskog sustava, a onda da im damo ovlasti za borbu protiv pranja novca, ali s druge strane otvorite širom stražnja vrata da se zemlje ulaze i izlaze kako hoće jer se ne možemo dogovoriti oko tog popisa trećih zemalja. Prema tome mogu samo ohrabrivati komisiju, pozivati ih da što prije nešto učini i reći da se to i mora. Hvala lijepo. A sada u ime socijaldemokrata na minutu i pol gospođa Gomez. Zahvaljujem. Da, kada govorimo o toj listi, stvorena je strateška lista država koje su bile pogođene operacijama pranja novca. E, pranja novca. To je nešto što ovisi o mišljenju mnogih drugih, a kada govorimo o direktivi protiv, eh, protiv eh, financiranja sustava za pranje novca i financiranja terorizma, eh, to je ono što se tiče osoba koje žive zapravo izvan granice Europske unije. Komisija je to shvatila, parlament je to podržao, a vijeće je to uništilo. Kada govorimo o transparentnosti borbe protiv zločinac organiziranog kriminala te također protiv E, znači financiranja terorizma, to je nešto što do sada nije bilo učinkovito. Europska unija je ta ne može nam, koja ne može govoriti da je Brisel taj koji je kriv, da su oni ti koji ne dopuštaju e, rješenja i koji su osvojeni populizmom. Zapravo je riječ o vijeću. Sve vlade država članica su, e, možemo reći, žrtve tih perverznih interesa i oni potpadaju pod pritiske režima kao što su Eh, administracija, Trumpova administracija ili režim Saudijske Arabije. Dakle, eh, povjerenice, ja vam želim zahvaliti na vašoj koherentnosti i imate našu podršku. Hvala lijepo. sada u ime konzervativaca na minutu gospodin Paket. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Evropa je ta koja će sada stvoriti novi popis poreznih oaza. Komisija je dobro radila ovaj put svoj posao, ali može još i bolje. No u svakom slučaju parlament je taj koji je e, također sastavio prije dva tjedna svoj popis poreznih oaza. To se napravilo nešto bez metodologije, a komisija je na tome jako dobro i detaljno radila. Sada imamo novi popis na koji se nalazi Panama i ranije neke druge države koje e, nisu podlegle nikakvim sankcijama a europske banke su te koje bi trebale i dalje imati transakcije sa tim državama. Znači, a one su te koje bi trebale biti pod ekstra nadzorom. To je ono što je bitno za borbu protiv financijskih prevara. Mi smo ti koji podržavamo tu borbu i naša, e, naš klub zastupnika je već godinama angažiran za tu borbu i to ćemo nastaviti u budućnosti. Hvala lijepa. ime liberala i demokrata, e, gospodin Torvalc ima na dvije minute riječ. Izvolite. Zahvaljujem Zahvaljujem. Zanimljivo je analizirati ovu crnu listu. Dakle, e, interes ovisi o e, činjenici što se upravo sada suočavamo s tim pitanjem. E, mi se nalazimo ovdje u dvorani sa zastupnicom s Argentini koja je otprilike prije šest godina zajedno s nama razgovarala o pitanju te crne liste. Kada analiziram argumente po kojem su neke države završile na tom popisu, onda sam još više iznenađen. U svim bakarskim skandalima kojima smo svjedočili u nedavnom razdoblju, postoji jedan zajednički model koji se stalno iznova ponavlja. Dakle, može se dogoditi da nemamo možda dovoljno iskustva kada je riječ o e, sistemima za osiguranje od rizika. Moram reći da sam jako iznenađen e, ovom situacijom trenutnom. Od pada Sovjetske, Sovjetskog saveza smo vidjeli kako je sistematično putem određenih kanala dolazilo do toga da se neke države pretvaraju u porezne oaze. Dakle, u tim bankarskim skandalima vidimo neke karakteristike koje su stalne – i pitanje Rusije pokazuje da se nismo na prikladan način suočili sa tim pitanjem i s tim izazovom. A to je ono što smanjuje kako povjerenje u europske institucije. Koja je naša zadaća? Naša zadaća je da povećamo povjerenje u europske institucije i da zajamčimo da sve ono što mi napravimo na međunarodnoj razini, da će to također biti eh, velike kvalitete i da će naši građani toga imati koristi, odnosno oni žele red kada je riječ o sprečavanju korištenja financijskih sustava za pranje novca i za financiranje terorizma. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupnici, zastupniku Goldu. Ovo što se ovdje zadnjih dana događalo, to je stvarno kao prizor iz ludnice. Moramo vijeću vrlo jasno reći mi smo zajednički uskladili i donijeli odluku o metodi. Na temelju toga je komisija radila. Mjesecima nisu imali nikakvih prigovora u vezi metodologije koju smo koristili, a onda kad se polako objavljivao dio po dio popisa crne liste, onda su dolazile teške intervencije iz Panave, iz adekvatnih jurisdikcija pod američkom palicom, ali i Saudijske Arabije. I put je došlo do kritike metodologije naše. To uopće nije uvjerljivo bila ni vjerodostojna. Ni dan dana danas, ni jedna procjena neke od tih zemalja koje je komisija provela nije doživjela objektivnu ili utemeljenu kritiku, ni jednu kritiku, ni od kuda, nego jednostavno sad nešto izmišljaju metodologiji i bacaju i skidaju zemlje sa popisa. Prema tome, pitanje kamo idemo sad dalje. Ja vas molim, nemojte dozvoliti da sad popustimo. I kao što je komisija rekla za važne zemlje kao što su Rusija, Azerbejdžan, Ujedinjeni Arapski Emirati, za njih jednostavno još nije ni gotova provjera ni analiza komisijina. A to su sve zemlje za koje znamo i vidjeli smo do sada da su veliki problemi u pitanju. Prema tome ne smijemo sad popuštati. Ne smijemo imati nekakvu kraću ili da kažemo light varijantu popisa na kojem bi nestale, s kojem bi nestale sve zemlje sa problemima i to masivnim problemima. Dakle, mi napokon moramo objektivno raditi sve objelodanit kako bi našim građanima opravdali povjerenje i mandate koje uživamo. Hvala gospodin McCarthy. U ime Guje jedna minuta, izvolite. Mogu reći da ovdje imamo isto tako e, svijetli primjer kako e, Isto tako zakonodavstvo djeluje na građane Europske unije. Možemo reći da zakonodavstvo o sprječavanju pranja novca nije savršeno, no u svakom slučaju pozdravljamo eh, što se tiče autonomnosti, povećanja autonomnosti u okviru ovog eh, procesa. Možemo reći da imamo isto tako i uključenje u proces i te političke interferencije u taj proces koji bi trebao biti neovisan. zbog eh, E, isto tako uske povezanosti s jedne strane sa određenim e, stranama, a s druge strane isto tako i uključenje, na primjer i lobije od strane SAD-a i drugih država. Moramo u svakom slučaju braniti javni interes te osigurati potpunu transparentnost u okviru e, procesa lobijinga. Hvala. U ime FDD-a gospodin Coburn, jedna i pol minuta. Izvolite. Hvala, gospodine e, predsjedniče. EU ima obsesiju vezano uz sprečavanje pranja novca. Isto tako govori se o tome da se zbilja <laughs> moramo boriti protiv e, svake jadne duše koja bi željela sad zaraditi dodatni peni ili dodatni centim. svi ljudi će pokušati pronaći način i uvijek će neki način načina da izbjegnu plaćanje poreza. S, a ono što je izuzetno važno je da omogućavamo e, e, ljudima prije svega da provode svoj posao, a ne da ih opterećujemo sa tako velikim administrativnim opterećenjima što se tiče sprečavanja prana novca. Moramo u svakom slučaju e, stvarati radna mjesta. u kraljevina je zbog zbog određenih aspekta i otišla iz Europske unije, a ono što je važno da imamo isto tako i na umu u postotke e, stvaranja radnih e, mjesta u europskim državama članicama moramo smanjiti administrativno opterećenje, ne povećati. To će biti u svakom slučaju veća korist za građane nego bilo e, kakvi sad napori da se još više opterete naši e, građani. Moramo u svakom slučaju spriječiti da se pretvorimo u državu koja špionira. Čak i ako e, nakon Brexita određene stvari ne e, funkcioniraju na najbolji način i tu vidimo da imamo različita pravila za sve. Hvala. U okviru nf a gospodin Bergezio, jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem. Ovdje svjedočimo zaista dojmljivom spektaklu ovoj igri zemalja kao kartaškoj igri koje ulaze i izlaze sa tog popisa koji predstavlja e, nedovoljno volje i netransparentnost djelovanja Europske unije po pitanju tako važne teme. Trebali bismo se samo podsjetiti na e, ono upozorenje koje smo mi odaslali u okviru naših odbora po pitanju prioriteta, a to je E, kada smo uputili apel e, ravnatelju za borbu protiv e, droge u Ženevi, agencije za borbu protiv droge u Ženevi, kada smo ukazali na to da upravo dolazi do pranja novca kroz neke od bankarskih sustava. Ali dokle god postoji bankarska netransparentnost i offshore kompanije tvrtke, kako će Europska unija moći djelovati kroz jasne mjere i propise s obzirom da na vlastitom tlu ima porezne oaze baze koje mogu biti utočište za trgovce drogom, oružjem i financiranjem terorizma. E, također bih htio ovdje pitati predstavnika komisije, predstavnicu komisije i također vijeća, a to je e, kako, evo sada ću zaključiti, prekida se govornika. Predsjednik prekida govornika tako da ne čujemo što govori, žao mi je. Je li moguće da je u našoj državi, znači u našim državama u Europskoj uniji, govorniku je isključen mikrofon? Žalimo. Završili smo sa predstavnika, s predstavnicima političkih klubova. Zbilja vas molim da se pridržavate dodeljenog vam vremena. Imamo mnogo toga još e, na e, dnevnom redu. Gospodin Rosati, jedna minuta, izvolite. Hvala. Prije svega bih želio zahvaliti povjerenici Jurovoj koja je e, pružila europskim građanima ono što već dugo tražimo, a to se radi se o popisu e, država koje imaju pre e, fleksibilne zakone što se tiče sprječavanja pranja novca. Istovremeno bih želio reći kolegama sljedeće. U okviru našeg e, kluba e, u svakom slučaju žalimo što se vijeće usprotivilo prijedlogu za delegirane akte od strane komisije onako kako ona to predložila prošli tjedan. Mogu reći da ovo što je predloženo je zbilja jako važan aspekt naše borbe protiv e, pranja novca te u tom smislu ne želimo e, i dalje da vijeće obstruira e, taj proces. Što se tiče nove metodologije, mi smo isto tako mislili da će komisija uključiti i rezultate e, odbora TAX 3, posebno što se tiče zaključaka o Rusiji mogu reći da imamo cijeli niz e, određenih e, stvari koje su bile povezane i sa europskim, e, ruskim građanima, ruskom državom i ruskim novcem. U tom smislu ohrabrujemo povjerenicu i komisiju da nastavi sa svojim radom te također da osmisle nove delegirane akte. Hvala. Sada gospodin Lopez Aguilar, jedna minuta, izvolite. Komisarija Gospodine predsjedatelju povjerenice Jurovoj, znači mi smo se u ovom sazivu jako puno puta šalili po pitanju nedostatka rezultata i blokiranja u okviru vijeća s obzirom da je riječ o iznimno važnom zakonodavstvu za Europski parlament. Ali na kraju ravnoteža rezultata u borbi protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma e, nije zanemariva. To je znači ravnoteža koju ne smijemo podcjenjivati. Dakle, imamo petu direktivu protiv pranja novca koja je usvojena i koja e, je u cijeloj Europskoj uniji se počinje primjenjivati. I također imamo direktivu direktivu o e, kaznenom europskom pravu, a to je iznimno važna, važan korak kako bismo se kako bi se kazneno gonili sve počinitelje takvih financijskih kaznenih djela. I to je nešto što se radi sada na europskoj razini. E, Klub socijaldemokrata je vrlo snažno podržao svaku od tih inicijativa. Također smo radili u odboru za Panama Papers, za znači e, tax rules. Također smo uvijek osjećali pritiske vijeća koji su pokušavali drugačije obojati pogledati te sve popise zemalja koje su na sumnjiv način doprinose tim sumnjivim praksama. Ono što mi želimo napraviti, a to je da se bude odlučni u bilo, kakve, bilo kakvom obliku borbe protiv eh, pranja novca. Već prije 15 godina Španjolska se suočila sa najvećim terorističkim napadom koji je imao najviše žrtava u cijeloj povijesti Europske unije. Dakle, to je nešto što moramo okončati i hvala vam što ste i dalje tako odlučni. Sada dajem riječ zastupnici iz Argentine. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Dakle, ili ministrica razumije sve jezike ili uopće ne sluša ovaj parlament. Dakle, u mnogim ovim izlaganjima smo e, čuli zahtjeve da nam objasnite kako je moguće da se države članice i vlade protive toj listi, tom popisu. Kada govorimo o reviziji tog e, popisa e, očito zemalja koje ne surađuju, Europski parlament je bio taj koji je oduvijek slušao žaljenje vijeća koje je govorilo da ne postoji dovoljno dovoljno propisa protiv e, financiranja terorizma nakon terorističkih e, e, napada kao što su Charlie Hebdo. Dakle, kada govorimo o zaštiti od terorizma i također o sprječavanju financiranja terorizma, mi smatramo da je potrebno osigurati odlučujuće i e, odrešite mjere. Sada raspravljamo o tome koji su to problemi sa Panamom te Ujedinjenim Arabskim Emiratima te Saudijskom Arabijom koji bi se trebali e, također naći na tom popisu. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Urbanu Krespu. Zahvaljujem. Tijekom ovog saziva